za sve. Riječ ima gospođa izvjestiteljica. Izvolite gospođo Pak. brav. Gospodine predsjedatelju, mislim da mogu početi. Gospođo iz komisije, gospode predsjedniče, nazočne kolegice, kolege, ah, i mladi odlaze, šteta, jer mislim da ću govoriti o nečemu što je vrlo zanimljivo za njih. Poštovane dame i gospodo, ciljevi strategije Europa 2020. godine da se poveća zapošljivost nisu mogući bez obrazovanja i to e, bez formalnog i neformalnog obrazovanja. Mene jako raduje da tri institucije su uvidjele koje je značenje e, obrazovanja i raduje me što je došlo do povećanja budžeta za 40% i da je o tome postignut dogovor. Učiti jezike, interkulturalne sposobnosti, to je tema među mnogim mladim ljudima u Europi, pogotovo u južnim Europi gdje, gdje nemaju posla. Ti mladi ljudi možda bi mogli pronaći posao u nekoj drugoj zemlji ako bi znali neki drugi strani jezik i ako bi posjedovali interkulturalne vještine put do sutrašnjeg glasanja o izvještaju Erasmusa Plus je bio poništo nespretan. To je bilo zato jer prijedlog programa imao naslov s kojim nisam ništa možela početi. Nisam e, mogla razumjeti o čemu se govori jer Erasmus za sve to ne postoji. Zbog toga se radujem da smo na kraju zajednički pronašli naslov koji čitavu stvar e, je učinio razumljivijom, a taj naslov je Erasmus+. Komisija i vijeće nisu bili oduševljeni, ali smatram da smo na kraju pronašli zajednički jezik. Također rado bih nabrojila što je bilo nama važno tijekom debate. Slušali smo ljude koji se vani bave tim programima i oni su nam rekli koje su njihove želje, koji su njihove strahovi. Radi se o tome, na primjer, da e, imena, zaštićena imena koje e, su jako prepoznatljivi, radi se o tome da oni ne smiju nestati. I dalje ćemo imati program Comenius, Grundtvig, Leonardo i Mladi u pokretu kao i mnoge druge. Osim toga, parlament se pobrinuo da da je ono što je komisija predložila, da taj minimalni proračun povećamo. Tako da svaki dio točno zna o kolikom je e, broju sredstava riječ koja stoje na raspolaganju. Dakle, postoji sigurnost u vezi planiranja. Kolegice i kolege, 1992. godine prvi put smo govorili o, pravu na obrazovanje i e, o mladima. Do tada to nije bilo sadržano u ugovorima. Od tada imamo program Comenius. Comenius je program koji spaja različite škole, koji je u okviru e-twinninga spojio mnoge mlade ljude, mnoge profesore, kako bi oni zajedničko mogli surađivati na projektima. Stotine tisuća novih učenika u sljedećem programskom eh, razdoblju moći će surađivati unutar tog programa. Osim toga imamo i individualna školska partnerstva. Kao mladi učenik od 14 godina možete u okviru Komeniusa otići u neku drugu zemlju. Područje programa Leonardo jest e, nešto što Erasmus treba očuvati, ali treba i proširiti. I to treba proširiti u takvim razmjerima da se možemo tome radovati u e, okviru prvostupnika, možemo to proširiti u okviru magisterija, a čak i ako idete na doktorat možete sudjelovati u Erasmusu. Ali e, e, Erasmus, sa 200 eura unutar Erasmusa ne možete živjeti u inozemstvu i moraju se stvoriti nove mogućnosti. Pozdravljam ono što je predložila komisija, a to je mogućnost da se uzme zajam i da se tako financira magistarski studij u inozemstvu u Europskoj uniji. Smatram da je to jedna ponuda. Erasmus će se očuvati, ali ta ponuda je jako važna jer mnogi u okviru svojeg studija sa 200 eura ne mogu se snaći. To bi morali bi prihvatiti jednu takvu ponudu. Mi smo se u parlamentu pobrinuli e, da se to oblikuje na socijalni način. I ja se zaista želim da se to pretoči u stvarnost. Hvala. Hvala. U ime komisije, komisije Vasilije. Hvala. Prvo želim zahvaliti radu izvjestiteljice Doris Pak i izvjestiteljima u Sjeni. Mislim da ćemo se svi složiti kako je ovo jedno od na, jedan od najvažnijih, najcijenjenijih programa Europske unije. Gospodarska i socijalna kriza Europe dala je na, zapravo učinila još hitnim našim potpore politikama obrazovanja i izobrazbe. Tekst o kojem danas raspravljamo e, pravedan je prema našim zajedničkim naporima. 2011. godine komisija je predložila novi program Europske unije za obrazovanje, usavršavanje mlade i sport. Želimo povećati e, zaposlanje mladih i velike izazove koje nosi nova tehnologija i prebacivanje na digitalne oblike. Na osnovu toga komisija je uvjerena da se više ne može raditi onako kako se uvijek radilo. E, naši prioritet ti imaju, moraju se baviti našim političkim aspiracijama, moramo se baviti nekim hitnim e, izazovima s kojima Europa danas suočena, moramo više ulagati u obrazovanje, e, obučavanje i sudjelovanje mladih. I zato je komisija predložila 70% povećanja onoga što sada trošimo, no ipak e, zadovoljna sam što mogu reći da je Europski parlament snažno podržava ovo bez obzira sveukupnog smanjenja proračuna Europske Europske unije, proračun Europske unije za ove politike e, doći će, povećat će se na 70 e, milijardi e, eura kroz sljedeće godine, a to je 40% povećanja sadašnjih izdataka. Cijenjeni članovi, postoji jedno istraživanje o vještinama odraslih populacije Europe i ono pokazuje kako 20% ljudi koji su u radnoj dobi imaju niske sposobnosti pismenosti i trebaju vještine, vještine kako bi istraživali nove informacijske tehnologije. Danas gotovo 6 milijuna mladih ljudi je nezaposleno od manje od 10% u nekim zemljama, pa sve do više od 50% u nekim drugim zemljama. Istovremeno, paradoksalno, E, imamo više od 2 milijuna praznih radnih mjesta u Europi. E, jedno od tri poduzeća ima poteškoća pronaći ljude sa pravim vještinama. I zato trebamo jedan program Europske unije koji će pokušati poboljšati, povećati razine vještina i kompetencija i osuvremeniti naše vodeće institucije i za formalno i za neformalno obrazovanje. E, moramo im pomoći e, da proizvode vještine koje trebamo danas i u predvidljivoj budućnosti. Erasmus ovdje nudi veliki broj inovacija. Prvo u visokom obrazovanju okuplja sve unutarnje i međunarodne e, programe za izgradnju e, kapaciteta i za pokretljivost sve pod jednim krovom. To će povećati učinkovitost, koherentnost i vidljivost djelovanja Europske unije i povući za sobom sinergije. Kao drugo, integrirat ćemo naše glavne aktivnosti sa mladima pod jednim novim programom koji gradi mostove između neformalnog i formalnog obrazovanja i koji njeguje e, suradnju koja je toliko potrebna među sektorima treće u skladu s našim ciljima politike jačamo veze između obrazovanja i svijeta rada potičući nova partnerstva i e, snažnije se usmjeravajući na zapošljivost mladih ljudi. I četvrtvo, po prvi puta nudimo sredstva Europske unije e, svijetu sporta e, i kako bi se poboljšalo njegovo E, da se nose sa prijetnjama kao što je doping, želimo poduprijeti amaterske organizacije koje bolje služe europskim e, građanima. To znači da će e, novi program proširiti prilike i za građane i za obrazovanje, za tijela koja obrazuju mlade u sportu. Nudit će više mogućnosti studentima u visokom obrazovanju, u strukovnom obrazovanju kako bi dio svojeg studiranja učenja proveli u inozemstvu inozemstvu i stekli vrijedno iskustvo u drugoj zemlji. Više sredstava odvojit će se za razmjene mladih i za mlade dobrovoljce. E, osoblje svih e, obrazovnih sektora i sektora za mlade imat će više prilika ažurirati svoje vještine u inozemstvu. E, program će nuditi prilike institucijama i organizacijama mladih da zajedno rade sa partnerima u drugim zemljama, da razmjenjuju iskustva, da uči jedni od drugih i da grade zajedničke projekte. Nudit ćemo potporu državama članicama za inovacije, za razvoj novih politika. Sve će to pomoći e, podići kvalitetu obrazovanja, osposobljavanja i sustava za mlade u cijeloj Europi. Cijenjeni članovi danas imate priliku e, potpuno poduprijeti novi ambiciozni program e, koji može promijeniti živote milijuna europljana i promijeniti ih nabolje i na tome vam zahvaljujem. Hvala gospodine predsjedniče.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 Erasmus plus. Hvala predsjedniče. E, ulagati u Erasmus plus jeste ulagati u mlade ljude. E, govorimo ovdje o različitim vrstama obuka za mlade. Program će biti tu da poboljša e, vještine i znanja mladih te će ih učiniti zapošljivima. E, mladi ljudi su posebno pogođeni nezaposlenošću. E, znamo da su sve politike usmjerene mladim ljudima prioritetne politike. E, tako u to ulazi i školovanje i stručno usavršavanje. A program Erasmus Plus je zaista najzanimljiviji. To vidimo i da se odražava i na proračunu, jer se proračun povećava za 40%. Odbor za proračun i cijeli parlament vidi se brane budućnost mladih. Hvala u ime odbora za zapošljavanje. Gospođa rezultatu dėl smo mokslo švietimo jaunimo jer sporto program. Hvala, želim se zahvaliti izvjestiteljici što je jako dobre rezultate prostigla za budući program Erasmus+. Ja sam sa, kao osoba koja je u odboru za zapošljavanje bila zadužena za Erasmus+, plus ona koja se zalagala za takve, e, e, upravo takve postotke. Imamo e, različite vrste osposobljavanja i isto tako smo uspjeli razdvojiti aktivnosti i uvesti aktivnosti za mlade. To je sve zapravo nedostajalo u početku kao što je nedostao i proračun. Mislim da bismo se morali više usmjeriti na stručno usavršavanje odnosno strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Strukovno obrazovanje trebalo bi omogućiti da se E, ostvare ciljevi strategije Europe 2020. godine. To može također pomoći e, da se e, zalažemo za kulturu cjeloživotnog učenja, borimo protiv isključivosti i zalažemo se za aktivne građane. Naše društvo stari i takvo društvo stari traži da se održavaju sve znanja i vještine. Želim još jednom čestitati izvjestiteljici na tako dobrom dogovoru za Erasmus+. Hvala u ime odbora za industriju, gospođa Tikau. Jedna minuta. Hvala. Ulaganje u eh, E, u obrazovanje je važno kao izvjestiteljica u ime odbora ITRE ja sam podržala prijedlog komisije. Isto sam e, tako zatražila da se industrijska politika Europske unije u to uključi. Odbor ITRE tražio da se među ciljeve programa e, stavi također i mobilnost vezana za poduzetništvo. Tražili smo da kandidati e, mogu e, dobiti potporu i ako e, su na doktoratu i odlaze u jednu drugu zemlju. Želimo također da se podrže nevladine udruge mladih koji djeluju na području obrazovanja Potrebno je također da se potpomogne i osobama starijim od 35 godina koji su u programu cjeloživotnog učenja. Mislim da ovdje delegirani akti nisu primjereni. Hvala. Hvala i sada u ime klubova zastupnika. Prvo u ime pučke stranke, gospođa Skazijevska. Danas govorimo o vrlo važnoj stvari za budućnost ljudi. Program koji će u sljedećih nekoliko godina zamijeniti sadašnji program. U odnosu na prethodne godine u budućnosti ćemo imati bolji proračun za realizaciju ovog programa. Otprilike 14 milijardi više u sljedećih sedam godina. E, osim toga E, mi e, smo ovdje omogućili bolje upravljanje tim programima a e, također poboljšala se mogućnost donošenja odluka vezana za programe i na racionalniji način trošenje postojećih sredstava Želim e, reći da je iznad svega važno imati na umu da ćemo na taj način bolje moći ostvariti strateške ciljeve što smo ih bili postavili. Postoje također i neki sektori ovog programa koji će biti od ključnog značaja za mlade ljude. Omogućit će im da nađu posao zahvaljujući novim znanjima i vještinama. Zahvaljujući ovakvom programu konačno ćemo moći e, izbrisati razlike koje postoje među različitim školama i različitim regijama i državama jer ćemo se konačno moći na suvisan način boriti protiv e, nezaposlenosti. Hvala. U ime socijalista. Tri minute imam gospođa Nevedalova. Hvala gospodine predsjedniče. I ako se radujem da i danas govorimo o Erasmusu plus svi kolege u Europskom parlamentu želim im eh, zahvaliti jer uz njihovu pomoć uspjeli smo izraditi jedan lijepi tekst. Eh, također želim zahvaliti gospođi Doris Pak eh, kao izvjestiteljici koja je neumorno zastupala i branila interese studenata i učenika zahvaliti. Želim i koji je jako dobar kolega u obliku trijaloga. Zahvaljujem osim toga i irskom predsjedništvu, gospođi Julie Anderson koja je surađivala sa Europskim parlamentom. Ovaj tekst prihvatljiv je za sve, prema mojem mišljenju. Nadam se da će e, ovaj e, tekst otvoriti e, sve mogućnosti. Ovdje je vidljiva jedna jasna struktura. Također, bilo je važno da zaštićena imena pojedinih programa zadržimo i dalje. To znači da će ovaj program obuhvatiti sve postojeće programe opće obrazovanje, strukovno obrazovanje, cjeloživotno učenje, mladi, sport, svi e, prokušani postupci su u programu i ovaj program 4 milijuna ljudi otvara mogućnosti da prime financijske potpore. Samo za usporedbu, 3 milijuna studenata sudjelovalo je u okviru Erasmusa u inozemstvu. S našim glasanjem sutra imat ćemo mogućnost proširiti međunarodnu mobilnost. Za mene osobno bilo je važno da otvorimo jedno posebno poglavlje i za mlade proširenje e, međunarodne mobilnosti mladih, a osim toga i informalno učenje su važni. Ponosna sam e, što nas je podržao i e, socijalni sektor. Usprkos mnogim zbunjujućim informacijama što se tiče studentskih zajmova, moram istaknuti da postoji dodatni instrument za mobilnost. Sve vas e, želim zamoliti da glasate u korist ovog programa. Hvala. Hvala. U ime liberala gospodin Dekegard. Hvala. Gospodin gospođo povjerenice. Želim čestitati gospođi izvjestiteljici Pak u ime kluba Liberala za ovaj sjajan posao koji je obavljen. Ako bismo se sada osvrnuli u prošlost i ako bismo izolirano pogledali ovo područje, onda bismo vidjeli da Erasmus Plus jest najuspješniji u ovom sedmogodišnjem razdoblju i mislim da na to moramo biti ponosni. Mogli bismo postaviti i pitanje što bi trebao biti sljedeći korak nakon Erasmusa Plus, što bi trebao biti sljedeći korak ovog programa. Pitanje o kvaliteti programa Erasmus uvijek se iznovna postavlja. Riječ je o kvaliteti studijskog boravka studenata u inozemstvu. Imamo sada mnoga sredstva na raspolaganju, možemo mnogo toga pokrenuti i sljedeće logičko pitanje koje se nameće jest koja su iskustva mladih ljudi u inozemstvu, možemo li još poboljšati kvalitetu njihovog boravka. Time bismo se mogli pozabaviti u sljedećem e, krugu kada ćemo ponovo razgovarati o ovoj temi, kada ćemo je vrednovati. Mislim da je to dobra ideja. Ugrubo e, želim čestitati i kada ćemo kasnije se osvrnuti o prošlost, e, mislim da ćemo ovo smatrati jednim od naših velikih triumfa. Hvala. U ime zelenih Benera Batu ima riječ. Dragi kolege, povjerenice, uz proračun od 13,1 milijardi eura e, program Erasmus plus od 2013. do 2020. godine ima dakle puno više sredstava. Moj klub zastupnika ga podržava i ključno je da Europska unija i dalje odgovara na e, ono što žele građani. Zato ona mora učiniti više vezano za školovanje i obrazovanje. Trebamo se naročito pozabaviti školovanjem onih koji su u nepovlaštenom položaju. Moramo usmjeriti naše radove na mlade jer će to omogućiti da e, e, imamo dobre rezultate. Postavljam si ipak tri pitanja. Prvo, mlade osobe koje traže posao nisu uspjele ući u ovaj program i nemamo nikakva jamstva da će regije dovoljno paziti da će u potpunosti e, se e, primjenjivati komplementarnost iz programa Erasmus+. Moram e, vas zamoliti, gospođo povjerenice, da zaista pazite da taj e, profil ljudi u potpunosti e, pratite jer inače te osobe neće ni na koji način moći koristiti sredstva iz Europskog socijalnog fonda. Drugo, moram reći da sam zabrinuta zbog sporazuma o suradnji između Europske unije i trećih zemalja, jer oni ovise o četvrtom e, dijelu proračuna čije je zapravo sredstva još nisu e, definirana. E, naročito kad se radi o suradnji sa zemljama s juga sredozemlja to treba definirati. Molim eh, da insistirate na tome da vijeće, kako i vaš kolega Štefan File, eh, budno pazite na to. Eh, treće, znamo da smo stavili maksimalno iznos koji će biti vezan za zajmove koje će mladi ljudi moći dobiti kako bi financirali e, poslije diplomski studij. Nadam se da će, e, iako je to dobro, e, paziti da se prava onih koji uzmu zajam poštuju. Hvala. Hvala sada u ime konzervativa sa gospođa McClarkin. Uh, razmišljala sam u programu u posljednjih 18 mjeseci i prije otprilike godinu dana glasala sam protiv prijedloga parlamenta E, o ovom programu. U to vrijeme moj klub zastupnika bio je zaista zabrinut iz nekoliko razloga. Primjerice zbog veličine proračuna. Međutim, nakon trijaloga e, i iskog predsjedništva ovaj se tekst poboljšao. Nije još savršen, ali je bolji. U zemlji iz koje dolazim smatra se da je program Erasmus dobar program koji dobro funkcionira i nešto što daje dodanu vrijednost Europi. E, pozdravljam e, mogućnost koju ovime otvarati mladim ljudima da odu se školovati u inozemstvu i upoznaju druge kulture. Međutim, još uvijek sam pomalo skeptična kada se radi o ogromnim svotama dodijeljenim za fond Jean Monnet koji idu za europsku integraciju i za obuku elite za Brisel. Zapravo mislim da je šokantno da je parlament odlučio više izdvojiti za financiranje obuke eurokrata nego li na novo područje što je ovdje sport. Osobno bilo bi mi draže da je sport dobio još veću mjesto u okviru proračuna za Erasmus, ali pozdravljam da je sport uveden mora ga se ipak usmjeriti ka onima koji zaista mogu od toga imati najveću korist. Moj klub zastupnika, iako ovaj tekst nije savršen, glasat će za ovaj program jer se nadamo da će ovo biti dobro i za mlade ljude i za gospodarstvo u cijelosti. Hvala. I u ime Europske ljevice gospođa Vršija. Hvala predsjedniče. U sadašnjoj situaciji s proračunom moramo reći da je Erasmus čudom preživio. Uspio je preživjeti kresanje vijeća i to će biti jedan od rijetkih programa Europske unije koja je zaista dobila dodatna sredstva. Drago nam je prvenstveno zbog mladih ljudi koji su prvi koji će od njega imati koristiti. Erasmus je jedan od najljepših uspješnica Europske unije i rijetko je e, da se oko nečega tako svi slažemo. Međutim, moj klub zastupnika neće glasati za ovo zbog jedne sporne točke, a to su zajmovi za studente. Umjesto da se studentima daju stipendije, od njih se traži da se zaduže jer e, šta je to? To je samo mjesto gdje vidimo kako europska unija postaje sve više liberalna mi ne želimo e, da se na taj način školuju studenti želimo sveučilište za sve hvala sada se javlja za riječ gospodin fontana Hvala predsjedniče. Prije svega dopustite mi da čestitam izvjestiteljici koja je isto tako predsjednica našeg odbora za kulturu, gospođi pak. Ona je izvrsno obavila posao. E, čestitam i svima ostalima, svim izvjestiteljima u sjeni. Prije e, sam e, smatrao nemogućim da će se proračun povećati, ali eto imamo 14 milijardi eura više, to je povećanje od gotovo 40% i to u času kada mladi ljudi najviše pate zbog ove teške krize. Ovo je zaista izuzetan trenutak. Erasmus je program koji je među najpoznatijima u Europi i to je jedan od programa koji zaista može mladim ljudima omogućiti da poboljšaju znanje i vještine kako studenti tako i oni koji rade i zapravo stvorit će se veza između sveučilišta, škola i rada i mm, to je jako dobro jer ukazuje na to da će naši mladi ljudi imati bolju budućnost. Drago mi je također da će se nadzirati ti programi. Podsjetimo se da će studenti koji će otići na školovanje u drugu zemlju, oni ne idu tamo na godišnji odmor, već idu da nešto nauče. Prema tome treba lijepo nadzirati što oni tamo rade i kako se ta sredstva stroše. Ali u svakom slučaju radi se o velikom koraku naprijed za Europsku uniju. Hvala. Sada dolazimo do gospodina Beleu. Ima ostali govornika. Hvala lijepa, dobar večer, povjereniče dame i gospodo. U ovoj, ovom teškom e, gospodarskom kontekstu gotovo je čudo što smo uspjeli e, dobiti povećanje sredstava za e, Erasmus a ne samo zadržati e, te razine. Zato čestitamo gospođi Pak i gospodinu Vasiliju na onom što ste uspjeli postići. E, ovi programi su bitni za budućnost Europe, to ne treba objašnjavati. Suradnja, razmjena studenata i profesora, nastavnika preko nacionalnih granica najbolji i najučinkovitiji instrument koji imamo protiv povećanja populizma i nerazumijevanja između zemalja Europe, korak je naprijed prema europskoj integraciji i e, veliki broj studenata i nastavnika imaju e, dodatno iskustvo u drugim zemljama. Mislim da će se to udvostručiti u budućnosti i evo e, apeliramo na države članice da ne odustaju tih razmusa, trebaju ulagati u budućnost, u njihovom je interesu interesu država članica da studenti dobije iskustvo, prilike za iskustvo preko granice. Gospođa eh, pak je rekla i ostali su rekli sada konačno možemo reći da je ovaj program eh, dao jednu osnovu sportu. Europa e, treba biti povezana sportom, ali postoji suprotno tome jako puno pojava koje prijete sportu. Imamo namještanja utakmica, doping u sportu, to je nešto što e, protiv čega se svakako moramo puno učinkovitije boriti na europskoj razini i to, to je doda vrijednost. Hvala. Hvala. U dvije minute ima Draga kolegice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 ne želimo pritom zaboraviti i na sport. Obrazovanje je samo po sebi vrijednost a i ne radi se uvijek o ekonomskim razvojima. Zbog toga je nama bila posebna želja da prvenstveno u to uključimo rad mladih i da imamo posebno poglavlje posvećeno mladima i da e, također za to predvidimo i novčana sredstva. To nam je uspjelo i zbog toga sam naročito sretna. Uspješni pojedinačni programi Leonardo Grundtvig i Comenius imat će i dalje svoja imena i bit će prepoznatljivi. Ovim prijedlogom pronašli smo dobru ravnotežu. E, pojedinačni programi i podprogrami sada su postali jedan krovni program za obrazovanje za mlade. Posebno me raduje da je tu i sport. Prvi puta e, uvidjeli smo dodanu vrijednost koju ima sport u Europi i e, omogućili smo i sportu manevarski prostor na europskoj razini. Ovim programom ćemo uz malo novca ostvariti velike učinke i zaista možemo stvarati europski identitet. Ono što bismo još željeli jest da tim programom mnogim tisućama mnogih mladih ljudi se još više pruži e, europskih mogućnosti i e, da bude na raspolaganju još više novčanih sredstava. E, znam da se, e, smo imali rasprave o studentima, ali znam da je to mogućnost koju moramo isprobati. Moramo uključiti vi, više studenata da studiraju u inozemstvu i nadam se da ćemo za dvije i pol godine to ostvariti i mislim da je to sve vrijedno i da moramo se odlučiti za taj pokušaj. Hvala. Hvala. Sada gospođo Šake, jedna minuta predsjedniče povjereniče drage kolege međunarodne vještine za e, ljude u akademskom ali i u strukovnom obrazovanju sve su više važne na međunarodnom tržištu rada. Nedostatak e, e, pokretnosti u Europi tu su korijeni nezaposlenosti mladih. Studenti treba biti u središtu naše pozornosti. U vremenima kada se proračuni smanjuju, mladi ljudi plaćaju nerazminu cijenu za nedostatak vodstva i vize u Europi, trebamo dati jako puno ulagati zbog učinkovitosti treba integrirati e, e, te postupke a to treba činiti i ova kuća e, treba izbjegavati vrlo duge liste želja koje će zapravo razvodniti učinkovitost erasmusa plus trebamo se usmjeriti na kvalitetu za milijune ljudi koji će imati priliku sudjelovati u razmjenama nadamo se da će se ti brojke moći povećati. E, proračun programa Erasmusa je znatno povećan, ali još uvijek je samo 1,5 malih 1,5% europskog proračuna. Imamo na umu da ima još puno toga što možemo i moramo raditi za mlade generacije europljana koji e, traže mogućnosti i vodstvo hvala. Hvala. Gospođa Trujpl. Program Erasmus je zaista priča o uspjehu na europskoj razini. Do sad je 3 milijuna studenata sudjelovalo u tom programu, to se može vidjeti. Posljednje godine smo 500 tisuća. To su zaista brojke koje ohrabruju. Dobro je da nam je uspjelo kao parlamentu u ovome programu učiniti prepoznatljivim koji podprogrami postoje Erasmus, Erasmus Mundus, Grundtvig, Leonardo i Mladi u pokretu. Važno je da ti programi i dalje ostanu prepoznatljivi. Ali u momentu kada je velika nezaposlenih mladih u Europi, treba reći da bi bilo bolje da još više izdvojimo za Leonardo, to moram reći nešto e, kritički. Komisija je e, izvorno e, tražila veći proračun nego što je sada slučaj.

Ja neću nikome čestitati predsjedniče, jer što je to Erasmus? To je jednostavno jedan glorificiran program razmjene studenata koji možemo napraviti bez postojanja Europske unije. E, e, sveučilišta Ujedinjenog kraljevstva imaju strašan broj programa, veliki broj programa u Europi i svijetu e, cinično koristite mlade ljude da promičete svoje političke ciljene članci 72 e, e, govore da se treba koristiti ovaj program da se promiču europske vrijednosti. Želite promicati europski identitet u sportu i taj će logo biti na našim sportskim dresovima. E, isto, želite promicati pokretljivost radne snage, a to, znate, to znači da E, morate imati otvorena vrata za imigracijsku politiku. Čuo sam upravo jednog predstavnika e, konzervativnog kluba koji to e, podupire. Dakle, sada ponovo trebamo glasati za veće školarine. A koliko je, koji je trošak toga? 72 milijarde eura. Dakle, to je jako skupo. Da li ste spremni odgovoriti na plavi karton? E, a mislim da jeste. Da, izvolite. E, Magenis, izvolite. Hvala gospodine e, predsjedniče. mokljevala e, sam postaviti pitanja, ali koji puta ako ostavimo komentare bez pitanja, samo sjedimo, ja se ne slažem. Imate li uopće ikakvo poštovanje za naše mlade ljude e, e, i za njihovu budućnost i za njihovu sposobnost da razlikuju ono što je dobro od lošeg i njihovu sposobnost kao zrelih mladih ljudi da žive i uče, dijeleći iskustva. Mislim da vaši komentari pokazuju nepoštovanje naših mladih. Dobro, imam tri sina, dvojica su na sučilištu, jedan radi. Ne mislim e, da im je potrebna Europska unija da im kaže kako treba dobro raditi Ja ne vrijeđam mlade, ali ono što me zaista brine kod ovoga je način na koji koristi Europska unija da promiče svoje vlastite ciljeve. Bacite novce mladim ljudima, recite im koliko je sjajna Europska unija oni će glasati za nju. Hvala. Ovo je trenutak eh, gdje predsjedatelj žali što se ne može javiti za riječ eh, gospodin Zver. Poštovani gospodine predsjedatelju, želim zahvaliti gospođi Pak za njezina nastojanja. Bez njezinih nastojanja Europska unija ne bi mogla doći do tako dobrih rezultata. Što se tiče e, rezova, uspjelo nam je 45, 40% više ispregovarati s vijećem i komisijom. Ja sam bio izvjestitelj Europskog parlamenta za temu Mladi u pokretu. Tada smo utvrdili da europski školski sustav mora služiti pojedincima, ali naravno mora uzeti u obzir i gospodarske potrebe i potrebe društva. Danas moramo nanovo razmišljati o obrazovanju i o strukovnom obrazovanju. Nadam se da u budućnosti nećemo s jedne strane da e, imati milijune mladih ljudi koji nemaju posla i radnog mjesta, a s druge strane da ćemo imati slobodna radna mjesta za koje ne možemo pronaći kandidate. Naravno da je važno da pružimo dobro obrazovanje i strukovno obrazovanje. To čini osnovu našeg e, blagostanja i boljitka. Željela bih da novi program već početkom 2014. godine e, počne i na taj način ovaj program može služiti i Europi i mladima. Hvala predsjedniče. Hvala. Ako postoje dva pitanja od ključnog zanimanja za mlade ljudi, jedno je Postoje li planovi za njihovu budućnost u smislu njihovih radnih mjesta, a drugo postoji li želja da e, budu dio političke e, zajednice Europske unije. Puno ovdje govorimo o e, pronalaženju radnih mjesta za mlade ljude i pravilno je da to radimo. No sad imamo priliku govoriti o vrijednostima koje dijelimo, zajedničkim vrijednostima, a Erasmus program je njima opremio mnogo mladih ljudi i oni se sad osjećaju građanima EU Europske kao cjeline ne samo pojedinih zemalja. E, proračun će biti povećan e, za Erasmusa e, i zaista začuđuje da neke zemlje, na primjer Španjolska, u kojoj imamo najveće fluktuacije studenta unutar Europske unije, mi smo doista nesigurni o budućnosti tog programa španjolska vlada trebala je se to e, vidjeti kao sredstvo kohezije. E, e, hvala predsjedniče, koristim priliku nazočnosti gospođa Vasiliusa Sirius jer želim reći o jednom problemu. Kao bivša atletičarka podupirem uključivanje sporta u program Erasmus, financiranje motivira mlade ljude na rad, da rade, ali nije sve u novcu. Motivacija dolazi kada imate priliku okruniti svoje napore sudjelovanjem na natjecanju, bez obzira koliko novaca trošite. Ako mladi ljudi nemaju priliku e, negdje to pokazati, sve će biti uzalud. E, Europska ritmička gimnastika e, izložena je diskriminaciji na olimpijskim igrama za mlade. će samo šest ekipa ansambla. a, e, mi imamo samo dva kao kontinent domaćin. Sigurna sam da je to tehnička pogreška. Ne bih željela vjerovati da postoje neki drugi motivi da se isključe neke europske zemlje s obzirom na ovakvu situaciju neće sudjelovati niti jedna europska e, e, e, zemlja, Moramo učiniti sve što možemo kako bismo branili prava europskih građana. Hvala. Hvala. Hvala. Predsjedniče, hvala vam lijepa obrazovni programi koje organizira Europska unija najvidljiviji su vid Europske unije za naše mlade. Mislim da njih moramo biti jako ponosni svakako u vremenima kada Europska unija traži nove oblike legitimiteta. Mislim da moramo e, zaista zahvaliti Doris Pak na radu koju je obavila E, i to e, na ovu vrlo složenu temu. Jako sam zadovoljan činjenicom e, što oni koji će moći iskoristiti, što je obuhvat proširen, E, što će tu biti uključeni i, e, e, oni iz srednjih škola. Znamo da oni koji sudjeluju u visokom obrazovanju i u strukovnom obrazovanju koje se temelje na obrazovanju znaju sve o tim programama, ali sada ih proširujemo i na druge skupine, kao one koji imaju invaliditet, na srednje škole, na sport. E, nemamo reći da sport nema, nije važan za zapošljavanje, Postoje jako puno ljudi koji na koncu se zaposle u sportskom sektoru. Moramo se usmjeriti na nezaposlenost mladih. Zaista imam e, utisak e, da nema dovoljno veze između erazma i tržišta rada e, i to je područje u kojem možemo više raditi ako se tu usmjerimo, idemo u pravom smjeru. Hvala. Zahvaljujem gospodin Ivan, imate jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. Govorimo o inkluzivnoj ekonomiji koja se temelji na znanju, govorimo o održivoj ekonomiji, govorimo o borbi protiv nezaposlenosti. Imamo visoku nezaposlenost, pogotovo kada govorimo o mladim ljudima. I to u posljednjih 25 godina. To je dobar program sa dobrim sredstvima ne možemo imati jedinstveno europske tržište bez jedinstvene europske radne snage. Želimo da naši mladi ljudi prelaze granice, da razmjenjuju iskustva, da uče. Potrebna nam je radna snaga koja posjeduje raznolike vještine. Potrebni su nam diplomanti koji su spremni raditi bilo gdje unutar jedinstvenog tržišta. Osim toga, potrebno nam je i cijelo životno učenje. To je izuzetno važno da to podržimo. Hvala. Sada gospođo Sanče šmit Jedna minuta. Hvala lijepa. Erasmus je vjerojatno najpoznatiji europski program. E, obnova i nastavak tog programa bila je zaista od izuzetne važnosti. Zahvaljujući radu Doris Prake i Europskog parlamenta, taj program postaće zaista mogućnost da se stvori tješnja veza među narodima sredstva koja su izdvojena za period koji ide od 2014. do 2020. godine zaista su lijepa podrška za obrazovanje, za mlade i za sport. Pred e, mladim ljudima nas je veliki izazov, a stvaranje u Europskoj uniji prostora cijeloživjetnog učenja je nešto to će biti od velikog značaja. Erasmus Plus je primjer konkretne Europe što ga građani očekuju. Jer upravo zahvaljujući ovom programu vidjet ćemo da će moći se suprostaviti svima onima koji smatraju da je Europa uzrok svih zala. Hvala. Hvala. Gospođa Senalova, imate jednu minutu. Hvala. Poštovanje kolegice i kolege, obrazovanje je ključ budućeg prosperiteta Europe. Ono povećava europsku konkurentnost i e, to je jedna od europskih vrijednosti. Ne radi se samo o formalnom obrazovanju, već i o neformalnim elementima koji omogućavaju upoznavanje različitih zemalja i kultura i međusobno upoznavanje ljudi i ispostavljanje kontakata. Treba razbijati predrasude Program Erasmus Plus e, jeste perjanica Europe i e, ja sam e, smatram da je on jako bitan. Pozdravljam povećanje proračunskih sredstava i što se tiče važnosti programa, to je samo naglašava 4 milijuna europljana moći će u tome sudjelovati i željela bih se zahvaliti izvjestiteljici, naravno izvjestitelju u Sjeni za ovaj sjajan rezultat koji će e, mladim e, ljudima u Europi dati mnoge prilike. Hvala, gospođa Bazesku. Hvala. Gospodin predsjedniče, želim čestitati gospođi Doris Paka. Ona je puno toga učinila kako bi se taj program poboljšao. Zaista izuzetno cijenim to izvješće. Po prvi puta svi programi iz područja obrazovanja bit će objedinjeni u jedinstveni oktir više od 14 dodatnih milijuna koji su izvojeni za ovaj program zaista su znak podrške što ih EU unija daje za obrazovanje. Naročito ako se uzme u obzir visoka stopa nezaposlenosti mladih. Program Erasmus Plus nije nešto što se svodi samo na boravak u inozemstvu. Radi se o mogućnosti koje se otvaraju za profesionalnu mobilnost i pak donošenje novih znanja u zemlji iz koje dolazimo. Trebamo posvetiti više pažnje za orijentalno partnerstvo i mobilnost iz tih zemalja, naročito e, onima iz Moldavije. Hvala, gospođa Palija Deli, u jednoj minuti. Hvala lijepa, predsjedniče. Sutra ćemo glasovati o ovome ovom tekstu. Ja mislim da je to jedan od najboljih primjera koje smo vidjeli e, suradnje europskih institucija. Rezultat se temelji na vrlo dobroj koordinaciji i na postignutim sporazumima. E, zamisao je zapravo da zadržimo zaštićena imena Erasmus za sve i različitih podprograma koji će biti mm, zajedno okupljeni, ali ćemo bez obzira zadržati pojedina e, zaštićena imena, povećat ćemo iznos novca, iznos koji uključuje i sport, puno više nego u prošlosti. E, dakle, taj sveukupni e, porast od 40% je jako dobar, e, osobito jesmo u krizi, ali imam problem sa E, mm, no ipak s nekim elementima, ali želim zahvaliti povjereniku Valsiliju na prijedlogu povjerenici na prijedlogu e, kojoj je e, napravila da je grupirala sve pod u jedan program. Želim zahvaliti i gospođi Pak u ime Mladih Europe. Hvala, hvala gospođa Mecova u jednoj minuti. Hvala predsjedniče. Dopuste mi da se zahvalim gospođi Pak na ovome što je napravila. E, bila mi je čast da budem jedna od prvih studenata s Malte koja je išla u inozemstvu u okviru programa Erasmus. Dakle, iz prve ruke znam kakav je značaj tog programa. E, mobilnost studenata i sveučilišnih profesora nešto je jako bitno. Mi učimo ne samo kako biti europski studenti, već i aktivni europski građani u proteklih deset godina. Vidjeli smo koliko je važno da zemlje ulažu u obrazovanje kako bi današnji studenti bili čelnici budućnosti. Ovaj program Europske unije će upravo raditi na tome. Ja sam sada europska zastupnica i velika mi je čast da mogu e, glasati za nastavak ovog programa koji je meni toliko značio i koji će toliko značiti mnogim e, velikom broju studenata iz cijele Europe koji će tako ići studirati, raditi i volontirati u inozemstvo. Hvala gospođo Pak, ovo je program na koji možemo biti ponosni. Hvala gospođo Kosta, jedna minuta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 Želim se zahvaliti izvjetiteljici gospođi Pak. U godini građana Europske unije sada smo uz značajno povećanje proračuna nastavili program Erasmus. To je jedan od najučinkovitijih instrumenata za jačanje europskog građanstva zajedno s programima Leonardo Comenius i Grundvik koji omogućuju studentima i sveučilišnim nastavnicima da e, e, se obrazuje na zemstvu kao što se radi na strukovnom obrazovanju i na obrazovanju odraslih. Ovim e, programima smo zapravo stvorili svojevrsni brand i dobivamo europsko jamstvo za odlaženje na e, diplomske studije. Dakle, trebamo nastaviti također s podrškom e, obrazovanju za sport i programu obrazovanja Jean Monnet. Također, trebamo e, isto tako dati mladim ljudima znak da se Europska unija brine za mlade. Hvala. Hvala. Hvala predsjedniče. E, jako se zalažemo za program Erasmus i stoga mislim da je zaista velika šteta da odbor za kulturu i obrazovanje ne uzima zapravo u obzir stav španjolske vlade. E, najviše broj studenata koje ulaze u program Erasmus su iz Španjolske moramo to e, zaista e, znati i da će se podrška tom programu po prvi puta sada otvara se e, dakle

investicija koju možemo napraviti najbolja investicija za budućnost hrvatske i europe. Gospodin imate riječ. Eh, Hvala lijepa. E, žao mi je gospodine predsjedniče da baš danas raspravljamo o ovoj temi jer je velik broj zastupnika još na putu kao i velik broj posjetitelja. Šteta zato što je ovo toliko bitno za budućnost Europe, a to je bio tako ogroman posao koji je napravljen zahvaljujući izvjestiteljici Doris Pak i isto tako zahvaljujući onome što je napravila e, povjerenica Vasiliju koja je uspjela shvatiti što zahtjeva parlament. Programi kao Erasmus, Komnenius, Leonardo su za Europu napravili više od kvote za mlijeko ili zajedničke poljoprivredne politike, zato što nisu razdvojili Europu, već su je spojili. E, na taj način su se upoznali studenti, profesori, istraživači, upoznali su i e, svoju e, razliku i raznovrsnost, ali isto tako i mogućnost da svi idu u istom smjeru. Ovaj Erasmus Plus omogućuje i više obrazovanja i promičanje sporta. Sada smo ovdje pred nama s jednim novim komadićem Europe, konkretne Europe koja se okreće građanima, a ne birokraciji. Mi smo sada jednostavno pred Europom kakvu su zamislili oni koji su utemeljili ideju Europe. Hvala lijepa, dragi kolege. Sada smo došli do spontanog javljanja za riječ. Više od 26 kolega zatražilo je riječ. E, međutim, e, moje e, spontano prepoznavanje i moj spontani vid je relativno ograničen, pa ću uspjeti prepoznati osmero kolega iz različitih klubova zastupnika. Najprije ću dati riječ Hani Zaborskoj. Izvolite, gospođo Zaborska. gospodine predsjedniče, povjereniče. Želim početi tako što ću zahvaliti gospođi Doris Pak na ogromnom poslu koji je obavila E, na reformi programa Erasmus. Vjerujem e, kako će proračun biti odgovarajuć i da nećemo vidjeti ponavljanje nedavne krize koje smo morali rješavati u ovoj kući. Mislim da treba pozdraviti činjenicu e, da postoji financijski instrument koji podupire studentske zajmove za studente koji studiraju u stranoj zemlji to će proširiti e, odabri koje studenti imaju na raspolaganju. E, budućnost Europe ovisi o njenim mladim ljudima. Sada imamo cijelu generaciju koja može e, upoznati Europu, izgraditi odnos sa Europom i razumjeti što ona znači i kako smo svi zajedno povezani, a Erasmus je ključ. Hvala. Zahvaljujem. Sljedeći govornik jest gospođa Jupčeva. Hvala predsjedniče Erasmus za sve. Očekivan je korak prema poboljšanju mehanizama e, suradnje u obrazovanju i sportu. Konačni će biti postizanje ciljeva Europe 2020. Očito obrazovanje je područje e, koje ima prvenstvo. Želim reći tri stvari. Kao prvo, potpora inovacijama to će snažno poboljšati motivaciju mladih ljudi kao drugo, program e, će biti uspješniji ako ponovo razmotrimo e, neku, neke postupke i provedbu. Na primjer, usklađivanje financijskih uvjeta za različite aktivnosti, različite stope za studente i nastavnike čini, e, stavlja neke zemlje u neravnopravan položaj i zapravo ih čini neprivlačnim odredištem sudionici e, e, u istom timu pod e, različitim stopama to je nejednakost moramo stvoriti financijske parametre kako bismo postigli dobre partnerske odnose treće tražim pojednostavljenje postupka neki će biti to je ključ hvala zahvaljujem Bilbao Hvala predsjedniče. Želim e, e, pohvaliti Erasmus u odnosu na sve prethodne programe. Ima jasnu strukturu i korisnike i bit će i više financijskih sredstava da promiče mobilnost studenata u Europi. Do, 13 e, milijardi eura će se potrošiti od 2020. Dakle, to će mobilizirati puno mladih ljudi jer će to biti nešto za njih. Govorimo o e, e, europskom proračunu svaki dan. Drago mi je e, vidjeti da će zemlje poput Španjolske koja je najviše pogođena krizom dobiti veliki postotak povećanja sredstava. Ministar obrazovanja u španjolskoj vladi E, radit će e, sada u tom kontekstu i to je dakle dobro. Hvala vam gospodine predsjedniče. U ovim ludim vremenima e, Erasmus ima različite skupine. Još ono što se Erasmus zanimljivo je čitanje i sada nakon toliko godina oni će me proglasiti heretikom i e, zastrašit će ljude koje me ne vole. E, ponašat će se kada su već u nebu i sa žaljenjem će, sa će gledati druge ljude ako namičete definicije zaključite implicitne eksplicitne e, zaključke e, sve ovo puno velikih riječi novo izmišljenih termina to je zapravo ironija da se povezuje ime Erasmus sa Europskom unijom najvećom udošću našeg doba Zahvaljujem gospodin Borgezio Hvala predsjedniče. Sasvim je izvjesno da je podrška koju smo dali kako bi smo se borili protiv opasnosti koju predstavlja Erasmus. Dakle, to nije prošlo. Ali u ovoj vječnici čujemo krive stvari da će Erasmus spriječiti da e, postaju razlike u Europskoj uniji. Ne, upravo obrnuto, mi se zalažemo za raznolikost Europske unije. Nažalost, ono što smo mogli čuti, na primjer, kada se govorilo o tome da se mogu recimo zamijeniti E, mjesta u studentskom domu, e, to e, recimo nije prošlo. Jer Erasmus ne smije zapravo preuzeti na sebe one loše aspekte europske birokracije. Treba učiniti nešto pozitivno za kulturu. Gospodin Čobošov, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Program Erasmus, bez obzira na što pod njime podrazumijevamo, najuspješniji je program u Europi za milijune studenata. To ne znači samo semestar proveden u inozemstvu i stjecanje novih znanja, već to znači upoznavanje kontinenta i stjecanje europskog identiteta u praksi. To također znači da e, respektiramo druge i da se suočavamo s novim izazovima pomisao o zajedničkoj Europi nije mogla biti bolje utjelovljena nego što je to učinjeno u ovom programu. Mladi zaista predstavljaju i oblikuju mogućnost eh, ovog buben, eh, kontinenta. Važno je da u sljedećem proračunskom razdoblju za sedam godina postavimo pitanje eh, financiranja. Zahvaljujem. Hvala. Sada gospođa Dančila. da e, e, morali bi se izmijeniti struktura ove uredbe kao i neke podprograme i kako bismo bolje definirali e, karakteristike pojedinih podprograma, a uveden je i program za sport. Zato je važno da se ojačaju veze između obrazovanja i samog početka profesionalnog života. Treba se boriti protiv siromaštva i za cjeloživotno učenje. Treba se boriti protiv e, nezaposlenosti naročito mladih ljudi, a isto tako treba se raditi na tome da seniori aktivno sudjeluju u e, e, poslovima i da mogu na taj način raditi dugo. A isto tako trebamo se zalagati za one koji imaju posebne poteškoće. Zahvaljujem. Takola, sljedeće. Želim zahvaliti povjereniku, povjerenici Pavesiliju na ovoj dobroj inicijativi, na ovom dobrom prijedlogu Vidjeli smo udvostručavanje proračuna te sjajno, sjajno ostvarenje. E, naša izvjestiteljica Doris Pak, e, predsjednica našeg odbora, obavila je dobar posao, preuzela je vodstvo u ovome i pozdravljam rad ove dvije e, dame koje su zaista obavile dobar posao za kulturu u Europi. Erasmus će e, pokrenuti mlade ljude u budućnosti kao što je to učinio u prošlosti. Trebamo ulagati u mlade ljude, u inovaciju, istraživanje, pokretljivost jer imamo tu e, e, jedan jaz u Europi moramo izgraditi, moramo izgraditi most u budućnosti, a to ovaj program radi. Pozdravljam to da nije izostavljen sport. Hvala. Zahvaljujem. Time smo završili ovo spontano javljanje za riječ i da vas podsjetim oh, Uh, just a minute, please. Samo trenutak, molim vas. Gospodin Migajski. Hvala predsjedniče što ste mi dopustili da i ja uzmem riječ. Puno hvala. Gospođo povjerenice, dragi kolege, Erasmus je jedan od onih programa možda onaj koji o, među mladim ljudima izaziva najveća očekivanja. Prije nekog vremena mislim da se radilo o argumentu koji je zahtijevao da odbor za kulturu e, zaista odradi puno posla. Međutim, e, taj posao je bio napravljen u konsenzusu. Moj klub zastupnika često gleda zapravo vrlo pomno kako se troše sredstva u Europi, ali troškovi Erasmusa su zaista dobro utrošen novac jer je to najbolje moguće ulaganje za budućnost Europske unije. Čestitam gospođi Pakisima koji podržavaju ovo. Hvala. Samo kratko, postoji li pisano ili nepisano pravilo ako intervenirate preko plave kartice da to znači da se isključujete od intervencije Catch the Eye. Bila je zaista dobra eh, debata i željela bih je čestitati Doris Pak na obavljenom poslu i željeli bismo eh, da bi eh, reći učenicima da je Europa dobar projekt i da to treba promicati. Ne postoji pisano pravilo o tome, ali nema pisanog pravila tko će imati priliku e, da se javi za riječ. To ovisi o predsjedniku. To je moj odgovor. Ali e, mogli ste izraziti zahvalnost Doris Pak, no sada želio bih vas podsjetiti da svi imaju mogućnost poslati u pisanom obliku svoje stavove i govore koje nisu uspjeli izraziti. To će biti dio zapisnika. Gospodin Morva, vi također imate pitanje povezano s pridržavanjem poslovnika? Ne. Plava karta nije plava karta u ovoj fazi rasprave. Sada bih zamolio gospođu povjerenicu da zatvori raspravu. Hvala gospodine predsjedniče, hvala e, svi e, e, zastupnicima. Želim još jednom zahvaliti Doris Pak i izvjestiteljima u Sjeni i svim zastupnicima koji su sudjelovali na njihovom opredjeljenju, na, na teškom poslu koji su obavili na e, e, uredbi Erasmus. E, još jednom želim podcrtati da svi moramo biti jako zadovoljni sa 40% povećanja sredstava u vremenu kada se svugdje režu proračuni to pokazuje da unija potpuno razumije hitnost poboljšanja obrazovanja osposobljavanja eh, u europi sektora mladih i sporta trebamo ga staviti u središte naše strategije za rast to isto pokazuje kako smo osmislili jedan vjerodostojan i moćan alat koji će zaista promijeniti živote milijuna europljana eh, jako sam sretna također da naš eh, razmjerno mali proračun sportu e, je pozdravljen od mnogih E, jedna stvar postoji koju bih htjela reći a to je e, što se tiče naslova e, četiri u proračunu on je, za to je nadležan i parlament on treba glasovati za dovoljno sredstava za erasmus plus u njegovim instrumentima vanjske, vanjskog djelovanja molim vas da svi poduprete ovo ulaganje erasmus dame i gospodo postao je, postala jedna od najuspješnijih priča u europskim projektima simbolizira neke od naših najosnovnijih vrijednosti. danas otvorimo novo poglavlje u toj prekrasnoj priči pozdravimo erasmus plus eh, u eh, kojem, se svi ponosimo hvala Gospođa Doris Pak ima Sada bih još e, željela dopuniti ono što sam rekla. Radujem se da smo se svi angažirali za ovaj e, program i da se u njega uključi i informalno učenje i da se za to izdvoje vlastiti proračun. Također, podsjetila bih na to da tema Grundvig e, obrazovanja odraslih je važnija nego ikad. E, sjetite se studije koja nam govori koliko imamo deficite u našim zemljama, a niti moja zemlja nije izuzetak. Znači da smo na pravom putu. Također bih podsjetila da u programu stoji i volontiranje. To je program koji je divno primljen. E, prošle jeseni sjela sam sa 300 njemačkih mladih koji su sudjelovali u tome. jedan je rekao, znate li, 12 mjeseci sam bio negdje, mislim u Litvi. I sada znam tko sam, znam što sam, znam što mogu učiniti. To je ono što želimo mladim ljudima. Želimo da mladi stječu takva iskustva, da vide gdje je njihovo mjesto u društvu i da ne, ne koriste samo onime što su naučili u školi, već i onim znanjima iz interkulturalnog okruženja. E, ovim programom idemo u pravome smjeru. Podsjetila bih da tu nisu samo europske zemlje, da su tu i zemlje kandidatkinje. Tu sudjeluje i Švicarska, Norveška, Island, Liechtenstein. Otvaramo se sredozemnom području i e, otvaramo se prema istoku u ovom programu u kojem moramo ići, e, Europu ćemo e, dobro e, prezentirati za razliku od one dvoje gospodina koji su govorili o e, Erasmusu lošim riječima i žao mi je da se ne mogu na to usvrnuti. Na kraju ove rasprave želim zahvaliti svim kolegama i kolegicama koji su surađivali sa mnom. Izrečito bih se zahvalila suradnicima komisije, gospođi Vasiliju, ali također i njeznim suradnicima Korelu njima smo imali vrlo intenzivnu razmjenu mišljenja, zajednički smo se prepirali, ali e, o rezultatu ćemo glasati sutra. Još jednom srdačno hvala svima, komisiji, i vijeću. Bilo je to zaista sjajan posao i radujem se da, će, da sam to mogla ostvariti nakon svojih 25 godina karijere. Hvala. Thank you very much. Uh, let me to Hvala. Ja vam želim čestitati i time zatvaram raspravu uz jednu kratku napomenu. Siguran sam da u vrijeme Erasmusa su se studenti kretali. To nije ništa novo ali oni koji žive u ovom dijelu Europe možda neće shvatiti da za nas koji dolazimo s one strane željezne zavjese ovakva sloboda kretanja, što to zapravo znači? Hvala vam za vaše napore. E, glasat ćemo sutra oko podne. Queridos y queridas colegas, entramos en el punto siguiente del orden del día, que es el informe de las... Dragi kolege, prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, gdje e, prelazimo na izvješće